građanima. E, pisana deklaracija broj 4 od 2015. o uspostavi Europske godine suzbijanja nasilja protiv žena koju je podnio Mark Tarabela i 14 drugih zastupnika dobila je 413 potpisa što znači većinu e, zastupnika u parlamentu. Ona će se objaviti u zapisniku e, sjednice, današnje sjednice i proslijediti primateljima. U srijedu sam u skladu sa e, pravilom 78 e, potpisao pet pravnih akata koji su usvojeni